Welcome back. Welcome back and please be seated. Dobrodošli natrag, molim vas sjednite. Drago mi je da smo svi još uvijek tu, imamo još malo do kraja, sad smo imali stanku za kavu, a sada ćemo nastaviti do, pretpostavljam, 17.30, jer do tada bismo trebali biti gotovi s ovim dijelom i onda bismo trebali otvoriti posljednji panel. Panelisti su već ovdje, gospodin Dobro došli i njemu i njegovom asistentu, odnosno to jest pomoćnik Europskog nadzornika za zaštitu podataka i čućemo i gospodina Pelegrinija koji je također već ovdje. Ali prije toga se trebamo pozabaviti E, zapravo najvažnijim dijelom, a to je rasprava o poslovniku. To je dakle sadašnja točka na dnevnom redu. Moramo se pozabaviti sa amandmanima koji su podneseni na poslovnik i da vam samo dam kratki okvir. Kao što kaže članak 6. poslovnika JPSG-a, u skladu sa preporukama konferencije predsjednika europskih parlamenata 23. i 24. travnja 2017. u Bratislavi e, poslovnik e, treba revidirati dvije godine nakon konstituirajuće sjednice i trebaju se podnijeti zaključci takve revizije predsjedništvu konferencije predsjednika parlamenta država članica Europske unije. Na to, temelju toga, na zadnjem sastanku JPSG-a u veljači u Bukureštu otvoren je rok za podnošenje amandmane, a taj rok je bio četvrti ruja nove godine. Imali smo 13 amandmana koji su do tog roka podneseni i uz to imali smo i amandmane su predsjedatelja a koji su rezultat rada radne skupine o Danskoj i rezultat znači doprinosa e, parlamenta Bugarske, Rumunjske, Finske i Hrvatske. A radi se o sudjelovanju Danskog parlamenta u ovoj skupini. Također smo dobili nekoliko pisanih eh, prijedloga e, kako bi se još mogao revidirati e, poslovnik. E, svi su ti amandmani dijelom dokumenata koje ste dobili za pripremu ovog sastanka. Imamo i cijeli niz amandmana, dakle o sudjelovanju Danskog parlamenta. Znate koji je njihov uvjet? Danska se naime isključila e, i zajedničke politike o zaštiti i sigurnosti e, jednim protokolom i slijedom toga e, pregovaralo se o specifičnostima sudjelovanja Danske u ovom tijelu. i kako bismo organizirali naš rad i e, to u odnosu na ove amandmane predlažem sljedeće. Predsjednička trojka se složila oko postupka za raspravu i podržavanje ovog amandmana, odnosno ovih amandmana. Imamo dva moguća scenarija. U slučaju da se amandman usvoji konsenzusom, to će zapravo značiti odmah da će se izmijeniti poslovnik u tom pogledu. Ako ne dođe do usvajanja konsenzusom u odnosu na određeni amandman, onda će se smatrati da amandman nije podržan i da ćemo ostaviti tekst poslovnika određenog članka takav kakav je trenutačno. U svakom slučaju smatramo da će rasprava u ponedjeljak i utorak predstavljati kraj revizije ovog poslovnika. Predlažem da krenemo dakle s prvom temom i to je rasprava o ovom setu amandmana o sudjelovanju danskog parlamenta u zajedničkoj parlamentarnoj skupini za nadzor Europola. Na to smo upozorili u našem zajedničkom pismu i taj set amandmana je također objavljen na mrežnoj stranici IPEX-a. Amandmane je predložila radna skupina o sudjelovanju Danske koja se sastoji od predsjedničke trojke i Danskog parlamenta i ti amandmani su podneseni na način da su ih podnijeli su predsjedatelji JPSG-a. Mi e, kao su predlažemo ovim izas, e, vama izaslancima da podržite ove amandmane pra, e, poslovnika o sudjelovanju danskog parlamenta. To bi značilo da bi Danska postala članicom s ograničenim pravima za razliku od sadašnjeg statusa e, zapravo promatrača koje ima. E, isto tako protokol bi se dodao samom poslovniku koji bi specificirao e, način sudjelovanja, što znači da Danska neće sudjelovati u donošenju odluka, ali će se njezino stajalište primiti na znanje i zabilježiti. Isto tako, sastanci ove zajedničke parlamentarne skupine se neće održavati u Danskoj kada Danska predsjeda Vijećem Europske unije i Danska neće nominirati svog predstavnika u upravnom odboru Europola. To je dakle stajalište koje e, podržavamo svi mi, su predsjedatelji i e, radna skupina, e, a ti amandmani su i rezultat rada ove radne skupine. kako bi se sad malo pobliže objasnila pozicija Danskog parlamenta, otvorit ćemo sada vrijeme za raspravu i daćemo prvo riječ e, predstavniku e, Danskog parlamenta. Izvolite, imate riječ. Zahvaljujem e, trojci i svima koji su radili posljednjih dvije godine na ovim amandmanima. Bilo je dosta teško naći dobro rješenje koje bi moglo podržati, mogao podržati danski parlament. Mislim da smo obavili dobar posao i da je rješenje do kojeg smo došli rješenje koje možemo smatrati dobrim i koje nam zapravo omogućava da sudjelujemo u radu ove skupine. E, zahvalio bih isto tako svima e, djelatnicima Libea koji su nam pomogli zapravo u iznalaženju rješenja koje je bilo moguće prema trenutačnom poslovniku, ali koje bi bilo i u skladu sa željama danskog parlamenta kako bismo zapravo zaista mogli obaviti svoj aktivni posao i vrlo smo sretni s ovim rješenjem do kojeg smo došli i nadamo se da će ostali predstavnici parlamenta podržati ove amandmane. Hvala. To je dakle bio predstavnik Danskog parlamenta gospodin Notisk. A što se tiče rada koji je prethodio ovom našem zajedničkom sastanku, e, znate e, kakav je on bio. Želi li netko komentirati, dati nekakav komentar ili primjedbu ovim rezultatima koje smo zajednički izradili? Da, javio se netko, izvolite. Gospodin je predstavnik Poljskog parlamenta. ipak malo u ovo što sam upravo čuo. Što će se dogoditi kada danci budu predsjedali? Tko će tada biti u trojici? Što će se dakle događati s trojkom zaduženom za Europol za vrijeme danskog predsjedanja? Trojka naime ima značajnu ulogu. E, hoće li u trojci zapravo tada biti samo dvije države? Nisam sasvim siguran da sam dobro shvatio kako će to u praksi funkcionirati. Predviđa se da će znači država članica koja je prethodno e, predsjedala vijećem e, sudjelovati E, i da će zapravo ta prethodna e, delegacija pristupiti trojci umjesto danske. To je znači specifičnost e, danskog slučaja. Znači, a ispričavam se, bit će dakle država članica čije predsjedanje slijedi u ciklusu rotirajućeg predsjedavanja Vijećem Europske unije. Znači, ona država koja nakon Danske preuzima predsjedanje bi uskočila i e, dakle bila dijelom te trojke. Ako nema nikakvog drugog komentara ili primjedbe, a čini se da to nije slučaj, onda pretpostavljam da usvajamo ovaj set amandmana konsenzusom što znači da prema pravilu ćemo izmijeniti poslovnik u skladu s tim. E, samo još da najavim da će se poslovnik u skladu s tim izmijeniti i izmijenjeni poslovnik će stupiti na snagu odmah, dakle danas oko toga smo se složili, na, to smo usvojili tu odluku. I sada predajem riječ svoje predsjedateljici koja će voditi raspravu u ostalim amandmanima. Zahvaljujem svima. E, predlažem da idemo sada na predstavljanje amandmana različitih izaslanstava. Imate maksimalno dvije minute za svoje izlaganja. E, sada ću dati e, riječ redom nacionalnim izaslancima kako su se javili, odnosno kako su podnijeli amandmane. Prva, prvo će biti izaslanstvo nizozemske i u ime nje, e, znači predstavnica nizozemskog parlamenta. Amandman 1, 5 i 8 su u pitanju. Poštovani e, članovi ove zajedničke parlamentarne skupine, e, zahvaljujem na mogućnosti smo mogli podnijeti amandmane. Naša Naši ciljevi ovih amandmana su postizanje transparentnosti i pravovremenog djelovanja te e, kontinuiteta i neutralnosti što se tiče predstavljanja. Amandmani se odnose na pravovremenu dostupnost dokumenata prije svakog ponovnog zasjedanja ove radne skupine. Isto tako e, želimo s time postići da su predsjedatelji zapravo obrazlože ako odbiju određene točke. Isto tako želimo da se odredi maksimalni vremenski rok e, za Europol da odgovori na, određe, na pitanja e, predstavnika. E, već postoji takav rok koji je šest tjedana. A što se tiče predstavnika u upravnom odboru Europola, mi predlažemo da je mandat tog predstavnika 18 mjeseci. Isto tako, naravno, željeli bismo tu odluku donijeti konsenzusom, ali isto tako smatramo da bi bilo dobro da se taj predstavnik odabere jednostavnom većinem. I e, taj predstavnik naravno ne može biti iz zemlje koja predstavlja trenutačnu EU trojku. Sada iz njemačkog e, Bundestaga i Bundesrata, gospoda Suzane Mitak. Izvolite. Poštovani kolege, e, Kratka praksa eh, ovog poslovnika pokazala je zapravo da eh, bi bilo eh, smisleno izmijeniti poslovnik u smislu učinkovitosti djelovanja ove skupine. Mi smatramo da je pravo na postavljanje pitanja jedan od najvažnijih instrumenata ove parlamentarne skupine jer nadzor pretpostavlja da tijelo ima dovoljno informacija kako bi obavilo svoj rad i kako bi svi e, članovi ove radne skupine za nadzor dobiju pravovremene informacije i mogu uključiti u svoj rad, predlažemo da promijenimo e, članak 4 dva poslovnika i da se tu predvidi zapravo prenošenje pitanja svim članovima e, skupine i s obzirom na nove tehnologije koje su nam na raspolaganju to bi trebalo biti vrlo jednostavno izvedivo. Zahvaljujem. Onda sada Češki parlament. Za Češki parlament gospodin Jaroslav Patok. To su amandmani 3 i 7. Izvolite. Zahvaljujem. E, evo predstavit ću naše amandmane. Mi smo e, tijekom zasjedanja u Bukureštu e, već rekli da bi bilo pravedno kada bi naši predstavnici u ovom tijelu se izmjenjivali kako se izmjenjuje i predsjedništvo kako bi e, sve države članice zapravo došle na red. Što se tiče predstavnika u e, Europolu, e, njegova uloga će ovisiti i o tome na koji način on izvještava. E, naša izvješća su dosta bila dosta kratka i sažeta na jednoj stranici. Isto tako smatramo da bi pomoglo kada bismo izmijenili naš sustav glasanja smatramo da možemo neke odluke donijeti jednostavnom većinom. E, nešto slično smo rekli i na sjednici Kozak. Ako dakle ne dođe do potpunog konsenzusa, onda smatramo da bi trebala biti dovoljna kvalificirana većina. Zahvaljujem. A sada zajednički amandman Njemačkog Bundestaga i Bundesrata rumunjske i hrvatske delegacije. Gospodina Lana Consuelo Florea. Mm, zahvaljujem. Mi podržavamo četvrti amandman o e, članku četvrtom koji se odnosi na pravo postavljanja pitanja. željeli bismo imati e, šestotjedni rok za dostavu odgovora e, Europola svim e, članovima zajedničke parlamentarne skupine. Isto tako smatramo da bi dopustivost pitanja trebalo razmatrati unutar trojke, a ne E, ne bi to trebali činiti su predsjedatelji, zato što je to ipak e, skupina od četiri osobe, e, a ne dvije osobe, što bi možda olakšalo stvari. Isto tako, željeli bismo da se i pitanja i odgovori prikažu na IPEX-u, jer sa rastućim brojem pitanja članovi će moći provjeriti je li neko pitanje možda već prethodno postavljeno i mogu li i na taj način dobiti odgovor na neko svoje pitanje. E, taj amandman podržavaju i e, njemačko i hrvatsko izaslanstvo. E, Važno je da se pitanja i distribuiraju svim članovima ovog tijela kako bismo bili transparentni. Drugi amandman koje ove tri delegacije podržavaju odnosi se na članak 5. točku 9. točnije na imenovanje predstavnika u upravnom odboru Europola. A na temelju načela rotacije i na temelju načela jednakosti država članica. Znači, voljeli bismo da svaka država članica tijekom predsjedanja ima mogućnost imenovati člana koji će sudjelovati na sastancima upravnog odbora Europola ta država članica bi na taj način mogla bolje shvatiti o čemu se raspravlja unutar upravnog odbora Europola. Vidjeli smo da taj članak, članak peti, e, jest i članak za koji su amandmane podnijela ostala izaslanstva, a zapravo se odnosi na istu stvar, znači mandat od pet mjeseci i e, stoga molimo ostala izaslanstva da podrže naš amandman. A ako to nije moguće, otvoreni smo i za drugo rješenje kao što je rekao i ravnatelj, e, odnosno predsjednik upravnog odbora, članstvo, odnosno e, predstavnik E, odnosno sastav upravnog odbora sastoji se od jednog e, punopravnog i jednog zamjenskog člana iz svake države članice. Mi bismo predložili dva člana, isto tako punopravni i zamjenski član i su predsjedatelja. Na taj način bismo ispunili načelo kontinuiteta jer imamo petogodišnji mandat u E, upravnom odboru, a time bi se poštivala i ostala načela na temelju uredbe o Europolu. Ako oba člana i punopravni i e, zamjenski član sudjeluju na sastancima, onda e, riječ može imati samo jedan od njih. Ali postoje situacije kada zapravo zamjenski član e, može ili ne mora sudjelovati u sastanku. Zahvaljujem. Sada izaslanstvo iz Portugala, gospođa Da Silva. Radi se o amandmanu broj šest. Hvala. Ovdje sam. Poštovane kolege, budući da imamo prijevod, nastavit ću na portugalskom i tako predstaviti naš amandman za članak peti. Kao što sam rekla i ranije na sastanku u Bukureštu, e, na neki način smo malo zapeli kada se radi o predstavniku u upravnom odboru i stoga portugalsko izaslanstvo e, predlaže da zapravo uvedemo e, načelo rotiranja i predlažemo zapravo dvije osobe koje bi bile predstavnici u upravnom odboru a portugalski parlament moli da se raspravi o ovom amandmanu u pogledu toga da imamo izbalansirani e, izbalansirani dogovor u odnosu na taj članak. Zahvaljujem. I sada još predstavnik iz eh, Ciparskog parlamenta, gospodin Demetrio. Radi se o amandmanu broj 10. Zahvaljujem. Mi također imamo amandman u odnosu na članak 5. A tu se radi zapravo o osnovnom načelu. U Bukureštu smo u veljači to i podcrtali, ali smo to i ranije već isticali kada bismo govorili o toj temi. Mi smatramo dakle da predstavnik treba treba, e, predstavnika treba imenovati ona e, država članica koja trenutačno predsjeda Vijećem Europske unije. Ako ta zemlja smatra da je važan kontinuitet i da E, treba e, imenovati predstavnika iz države koja je prije toga predsjedala Vijećem Europske unije, onda je to u redu. Može se imenovati i netko drugi iz neke druge države članice, ako je to član zastupnik Europskog parlamenta. Ali načelno, dakle, ona država koja predsjeda Europskom unijom treba odlučiti tko će biti predstavnik u upravnom odboru Europola. I mislim da imamo i druge amandmane koji idu u tom smjeru i stoga se nadam da ćemo doći do konsenzusa danas. Zahvaljujem. I sada predstavnica švedskog parlamenta. Radi se o amandmanu broj 11 i 13. Predstavnik, ispričavam se. E, što se tiče imenovanja predstavnika u upravnom odboru, mi e, se zauzimamo za automatski redoslijed tijek za predstavnika u upravnom odboru Europola. Želimo e, zapravo izazvati dugu raspravu o imenovanju takve osobe i e, smatramo da bi se to vrijeme moglo e, bolje iskoristiti da se bavimo onim čime se zapravo trebamo baviti. naravno, taj predstavnik bi također bio um, izabran na temelju rotirajućeg predsjedanja Europskom unijom. Isto tako smatramo da argument kontinuiteta naravno ima smisla, ali isto tako s druge strane mislimo da uh, je puno važnije da svim državama članicama omogućimo da si same stvore mišljenje o tome kako funkcionira upravni odbor Europola i uh, kako Europol radi. E, prednost automatskog redoslijeda bi zapravo značio da se ne moraju e, voditi široke rasprave o imenovanju te osobe. E, isto tako želim se osvrnuti na odredbe o stupanja na snagu. Mi predlažemo da se mijenja članak 6.1 o stupanja na snagu. Želimo znači izbjeći situacije e, kojom bi se amandmani e, koji, su usvojeni na e, samom sastanku odmah stupili na snagu. Isto tako predlažemo izmjenu članka 6.2 koji se odnosi na određeno vrijeme za podnošenje amandmana za, na poslovnik. Ova skupina još je u svojim počecima i samo je prirodne da moramo isprobati različite postupke funkcioniranja i načine funkcioniranja i e, možda rezultati nisu uvijek dobri E, i možda ćemo mm, naravno neke stvari morati u budućnosti ponovno mijenjati. I jednostavno će biti potrebno da se manje učinkovite odredbe mijenjaju s vremenom. Hvala i sada iz izaslanstva Europskog parlamenta. Radi se o amandmanu broj 12. Zahvaljujem. Eto, mogu vam reći da i izaslanstvo Europskog parlamenta ima sljedeće stajalište u odnosu na upravni odbor Europola. Dakle, za nas je vrlo jasno da se e, predstavnik mora izabrati iz redova svih punopravnih članova na vrijeme od 18 e, mjeseci koje se može produžiti za još dodatnih 6 mjeseci. Ali amandman e, nizozemske na članak 3.3 gdje se zapravo pokazuje neslaganje s time pokazuje da e, zapravo trebamo tu postaviti dodatna pitanja. Mi se djelomično s tim slažemo, ali e, kako e, bismo trebali shvatiti zapravo formulaciju ovog amandmana? Jer djelomično se možemo složiti, ali imamo pitanje u odnosu na pojam procedural motions, odnosno proceduralni podnesci. Što se tiče članka 1e, mi se protivimo ovom amandmanu na taj članak. Raspravljali smo o tome i u Bratislavi u travnju 2017. i ne možemo prihvatiti taj amandman. Amandman broj 4 što se tiče članka 4.2 pitanje e, pravo na postavljanje pitanja možemo podržati dijelove ovog amandmana u načelu, ali možda nije, ne postoji ni potreba da mijenjamo poslovnik zato što on predstavlja e, samo naputak odnosno imamo naputak e, u odnosu na poslovnik e, koji je distribuiran svim članovima, e, dobili su ga prošli tjedan i stoga smatramo da možda neće biti potrebno mijenjati poslovnik. Što se tiče petog amandmana, Isto tako možemo podržati dijelove amandmana, ali se ne slažemo sa samim tekstom. A amandman broj 13, to je amandman koji se odnosi na završne odredbe članak 6. Tu se ne slažemo s amandmanom koje je podnjela Švedska. To je dakle stajalište izaslanstva Europskog parlamenta. Hvala. Budući da smo čuli dosta prijedloga izmjena poslovnika, možemo čuti i ostala izaslanstva, ako se žele javiti za riječ. Dakle, ukupno imamo 8 minuta za sve i po redoslijedu kojim su se javljali za riječ. Prvo mađarsko izaslanstvo, gospodin Ištvan Vitani. Hvala. Ja sam e, šef izlaslanstva u ovom zajedničkoj skupini i u odnosu na pismo od 7. svibnja o imenovanju u upravni odbor trebalo se da dakle, to na današnjem sastanku. Hvala u svakom slučaju što bugarskoj i rumunskoj delegaciji što su e, nam e, olakšali ovaj rad. Što se tiče duljine, e, odnosno trajanja mandata, tu trebamo imati konsenzus, a osim toga sve elemente dugoročnosti je tu vrlo važan. Možemo se odlučiti za ovakav način imenovanja članova ako se bude zajamčio kontinuitet. Ja mislim dakle da trebamo tu sobi s nacionalnim mandatom. Hvala iz Češkog senata, gospodin Miroslav Nenutel. Hvala. Kolega Bžoh e, iz e, Doma zastupnika Češkog parlamenta je već rekao da se slažemo s time da našu skupinu predstavlja imenovana osoba iz zemlje koja ima predsjedništvo ili jedna iz trojke predsjedavajućih zemalja. Mi smo predložili doduše da to bude 12 mjeseci i Također, podržavamo i približavanje našeg poslovnika onome Kosaka. I nadam se da ćemo uspjeti ostvariti konsenzus o ovim pitanjima i da nam neće trebati prečesto većinsko glasovanje. Hvala. Hvala, delegacija Irske. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedateljice. Želim prenijeti stajalište irskog izaslanstva o načinu izbora predstavnika JPSG-a u upravnom odboru Europola. O tome smo imali dosta detaljnu raspravu u odboru za pravosuđe i jednakost u Irskom parlamentu. Jednoglasno je stajalište irskih predstavnika da predstavnik u upravnom odboru Europola imenuju parlamentarna izaslanstva onih zemalja koje imaju predsjedavanje Europskom unijom. Dakle, trajanje mandata trebalo bi ograničiti na šest mjeseci trajanja predsjedništa, iako bi se to moglo u određenim okolnostima i produljiti. Primjerice, ako zemlja koja predsjedava Europskom unijom ne želi preuzeti to mjesto iz bilo kojeg razloga. Mislimo da je to najuravnoteženiji pristup jer da je svim zemljama članicama istu mogućnost sudjelovanja u sastancima odbora i to je također i najtransparentniji prijedlog budući da bi nacionalnim izaslanstvima omogućio i planiranje unaprijed za trenutak kada budu preuzimale tu funkciju. Hvala. Sada izaslanstvo Nacionalne skupštine Slovenije. Ali nemamo nikoga u ovom trenutku u dvorani iz Nacionalne skupštine Slovenije. E, idemo dalje sa razmjenom gledišta o predloženim izmjenima poslovnika. Javilo se više govornika za riječ. Gospodin Apel iz Poljske. Hvala. Europa mora biti, da, učinkovita, ali isto tako i transparentna. Poljska podržava amandmane koji idu u tom pravcu. Europol također mora biti učinkovit, njime se mora dobro upravljati. I osoba koja bude sudjelovala u sastancima upravnog odbora mora biti upoznata sa ustrojem Europola, što nije tako jednostavno tako da bismo mi predložili mandat od 18 mjeseci. Hvala. Thank you. And then Hvala gospodin Irmer iz Njemačke. Zahvaljujem. E, Nama je važan članak 4.1 u poslovniku. Mi želimo da članovi upravnog odbora, dakle mi, možemo dati prijedloge na dnevni red i pripremiti takve prijedloge što se tiče eh, i eh, brisanja i dodavanja točaka dnevnog reda do dva tjedna prije samog sastanka. Isto tako želimo da postoji mogućnost da se dnevni red e, promijeni tijekom samog zasjedanja ako se primjerice sazna da e, postoji neko vrlo važno pitanje o kojem bi se moglo raspraviti i da recimo isto tako to važno pitanje onda raspravimo prije nego što je predviđeno zato što možda neki moraju ranije otići. Znači želimo isto tako da kao članovi ovog tijela imamo malo više e, mogućnost utjecati na samo oblikovanje dnevnog reda. Thank you. And then... Hvala gospođa Daly iz Europskog parlamenta. Ne, u redu. Gospodin Lanet iz Estonije. Hvala. Mi bismo predložili sljedeće u vezi sa imenovanjem članova upravnog odbora i njihovog mandata, odnosno da naš predstavnik bude i jedan od predstavnika zemalja trojke i da bude imenovan na trajanje od 18 mjeseci, ako je to moguće. Zašto? Jednom kada tu osobu imenuje naša skupina, ona će tijekom tog vremena moći se upoznati bolje sa radom odbora i učinkovito pridonositi njegovom radu. Hvala. Hvala, gospodin Karakopulos iz Grčke. Hvala. Sudjelovanje JPSG-a u upravnom odboru važno je za pribavljanje informacija jer je riječ o vrlo specijaliziranoj tematici. Tako da bi ta osoba koja je imenovana u odbor mogla prikupiti što više iskustva, moramo uspostaviti pravu ravnotežu. Kao voditelj grčkog izaslanstva mislim da bi najbolje rješenje bilo mandat od 12 mjeseci, što bi značilo da bi naš predstavnik ili predstavnica mogli steći uvid u rad odbora, a isto tako ispravno izvijestiti JPSG o radu upravnog odbora. Drugo pitanje na koje se želimo osvrnuti odnosi se na donošenje odluka o tome trebamo li imati konsenzus ili jednoglasnost kao što je predviđeno poslovnikom Konsenzus je osnovno načelo našeg rada i to trebamo zaštititi čak i kada dolazi do neslaganja kao što se dogodilo na posljednjem sastanku u Bukureštu. Moramo nastojati postići jednoglasnost raspravom i nastojati pronaći zajednički nazivnik. No, ako ne možemo postići jednoglasnost, onda možemo održati glasovanje i donijeti odluku kvalificiranom većinom, kao što je već slučaj u Kosaku. Hvala. Hvala. I na kraju gospodin Zapatovskos iz Litve. Oh, Ispričavam se. Naše izaslanstvo predlaže da trajanje mandata našeg predstavnika bude 18 mjeseci. Zašto? Sudjelovanje trojke je doista važno ona mora sudjelovati u radu upravnog odbora jer ćemo na time osigurati kontinuitet. Ne razumijemo ove prijedloge trajanja od 12 mjeseci jer onda se postavlja pitanje tko će tu biti zastupljen, odnosno sadašnje predsjedništvo ili prethodno predsjedništvo ili buduće predsjedništvo. ovo razdoblje od 12 mjeseci, osim toga, smatramo da je prekratko jer to ne bi osiguralo kontinuitet. Stoga predlažemo 18 mjeseci. Hvala, poštovani zastupnici, na vašim amandmanima, doprinosima i komentarima. Nastavljamo s raspravom sutra o tome, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena gledišta s gospodinom Vjevjorojskijem, pomoćnikom nadzornika za europsku zaštitu podataka i sa profesorom Francoisom Pellegrinijem koji je predsjednik Europolovog odbora za suradnju. So please, if you may, if you may, we are now up to the final part of this. Evo, došli smo do posljednjeg dijela današnjeg sastanka, tik do prijema. Oko 19 sati u kući europske povijesti ćemo se družiti, ali prije toga imamo jednu konkretniju točku na dnevnom redu, a to je izvješće Europskog nadzornika za zaštitu podataka i izvješće i odbora za suradnju Europola. Imamo tu predstavnike gospodina Vjevjerovskoga i gospodina Pellegrinija. Ali prije nego što prijeđemo na njihova izlaganja, molim vas za malo pažnje. Htio bih učiniti nešto što sam nažalost bio prisiljen učiniti kao predsjednik odbora Libe Europskog parlamenta na prvom službenom sastanku, redovnom sastanku odbora odmah nakon ljetne stanke. Naime, Tijekom ljetne stanke, nažalost, smo saznali za tužnu vijest o tome da je preminuo Europski nadzornik za zaštitu podataka, gospodin Gianni Butarelli, koji je obnašao tu dužnost pet godina. On je bio prvi pomoćnik gospodina Haskinsa i u oba svojstva kao pomoćnik nadzornika za zaštitu podataka i kao nadzornik za zaštitu podataka redovito je sudjelovao na sastancima odbora LIBE i razmjene gledišta s njime su bile vrlo intenzivne i to godinama. To pokazuje značaj te institucije koja se brine za zaštitu podataka, privatnosti i povjerljivosti komunikacije europskih građana. On je predstavljao tu instituciju pred europskim institucijama i europskim parlamentom i time je bio čuvarom europskih državljana njihovih osobnih podataka. Dakle, prije nego što prijeđemo na sljedeću točku dnevnog reda, molim vas za minutu šutnje njemu u čast koji se doista zalagao za zaštitu podataka do posljednjeg daha i iskazao je veliku sposobnost o tome, iako je nažalost preminuo tako rano. Dakle, odaćemo mu počast, odnosno to smo već učinili, odali smo mu počast na jednoj konferenciji koja je održana u Briselu, a sada odajemo vam počast minutom šutnje prije nego što prijeđemo na ovu točku dnevnog reda. Hvala vam lijepa na ovom znaku poštovanja. A sada idemo dalje. Imamo na redu točku dnevnog reda u kojoj ćemo čuti izvješća naših panelista koji su već ovdje. Odnosno od pomoćnika nadzornika za zaštitu podataka, gospodina Roskog e, i od profesora Pelegrinija, predsjednika odbora za suradnju. Europski nadzornik za zaštitu podataka je ona institucija koja nadzire i osigurava provedbu uredbe o Europolu koja se odnosi na zaštitu temeljnih prava europskih državljana, naročito onog dijela koji se tiče obrade podataka, a Europski odbor za suradnju je savjetodavno tijelo za ta pitanja i ono okuplja predstavnike nacionalnih agencija za nadzor i Europskog nadzornika za zaštitu podataka i izdaje mišljenja i preporuke. Suradnja između Europola i Europskog nadzornika za zaštitu podataka i odbora za suradnju je do sada išla glatko. Kao što smo čuli na posljednjem sastanku JGPS-a u Beljački, i to doista cijenimo, naročito kada je riječ o obradi podataka, no evo, sada ćemo čuti izvješće o posljednjih šest mjeseci suradnje. Prvi će dobiti riječ gospodin Vjevjerovski, a nakon toga gospodin Pellegrini. Imat ćemo također priliku za postavljanje pitanja, tako da vas molim da se putem ovih kartica javite za riječ i uzet ćemo vas u obzir odmah nakon izlaganja naših panelista. Izvolite, gospodine Vjeverovski, 12 minuta. Hvala. Hvala. Gospodine predsjedniče, gospođo predsjedateljice, uvaženi zastupnici nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, velika mi je čast i zadovoljstvo iznijeti vama izvješće o radu Europskog nadzornika za zaštitu podataka u posljednjih nekoliko mjeseci koliko je prošlo od našeg posljednjeg sastanka. Ja ću dopustiti Đaniju Butareliju da uzme riječ kao što je obično činio tijekom eh, sastanaka ovog odbora. Imamo tu i neke nove zastupnike Europskog parlamenta i nove predstavnike nacionalnih parlamenta, tako da ću odmah naglasiti da je Europski nadzornik za zaštitu podataka veza između pitanja zaštite podataka kojima se bave sve europske institucije i agencije i to sukladno uredbi koja se izdaje za europske institucije i koja je slična GDPR-u. Ali u ovom slučaju imamo poseban dio propisa koji proizlazi iz uredbe o Europolu, a istovremeno to činimo u suradnji sa tijelima za zaštitu podataka na nacionalnoj razini i to iz dva razloga. Dakle, mi štitimo samo institucije, a s druge strane podaci koji su u rukama institucija dolaze sa nacionalne razine i obrađuju se prvo na nacionalnoj razini, a u velikom broju slučajeva i rezultati te obrade idu na nacionalnu razinu. Dakle, imamo neovisan nadzor obaju razina i od 1.5.2017. godine to smo objedinili. Hvala na ovom e, iskazu poštovanja Giovanni Botarelliju i njegovom radu u ovom području. Ja vas želim sa svoje strane uvjeriti da ćemo nastaviti njegov rad u JGPS-u kao što je predviđeno uredbom e, o europskim institucijama. Ja sam zajedno sa Giovannijem Butarelijem izabran na isti mandat do 5.12. ove godine. Dakle, do tog datuma vijeće i parlament trebaju izabrati novog nadzornika za zaštitu podataka. No, izazovi nadzora obrade podataka u agencijama za provedbu zakona su vam vrlo dobro poznati, tako da neću dalje gubiti vrijeme na to ali želim e, istaknuti da imamo sve više velikih baza podataka i drugih resursa koji su u rukama tijela za provedbu zakona i također e, da se suočavamo sa sve većim izazovima, naravno i sa služenim e, i te informacijskim sustavima. Ti sustavi kojima se koristi Europol služe i Europolu i obavljanju njegovih zadaća, ali isto tako omogućuju suradnju između policijskih snaga u zemljama. Dakle, to su dvije strane iste medalje. Suradnja sa odborom za suradnju koji će opisati gospodin Pellegrini nam omogućuje da se bavim tim aktivnostima na svim razinama. Što smo radili u proteklih šest mjeseci? To možemo podijeliti na dva dijela, dakle suradnju i nadzor. Suradnja se sastoji od gotovo svakodnevne suradnje sa Europolom e, i njegovim timovima, naročito onim koji se izravno bavi zaštitom podataka i onima koji se bave informacijskim i komunikacijskim sustavima kojima upravlja Europol. Održavamo sastanke svaka dva mjeseca koje organizira EDPS u suradnji sa Europolom i na tim sastancima nastojimo prepoznati buduće izazove. Nadzorna tijela nam međutim iziskuju više vremena, dakle to počinje od informacija koje Europol mora dostaviti nadzornim tijelima, a te informacije dolaze iz operativnih aktivnosti, zatim E, riječ je o pretragama baza podataka i o transferima trećim zemljama. Zatim e, imamo također i analitičke projekte i to je najveći dio naših aktivnosti kojima se bavimo. Dakle, usredotočujemo se na posebna područja organiziranog kriminala, dječju pornografiju, trgovanje ljudima, imovinska kaznena dijela i terorizam i Europol mora EDPS svaki puta izvijestiti o tome kada izmijeni ili zaključi operativnu aktivnost. U slučaju u bazu podataka. Informacije o tome moraju se dostaviti EDP-osu kao što se i navodi u uredbi, a to znači unutar razumnog vremena nema rokova kao što je navedeno u GDPR-u, ali te informacije treba svakako bez odlaganja dostaviti. Zatim, vrijednost podataka u treće zemlje s kojima nema operativnog sporazuma o razmjeni podataka omogućene su u izuzetnim okolnostima, recimo u svrhu potpore određenim istragama. Dakle, u te svrhe se prenose podaci izvan Europola i o tome treba izvijestiti EDPS. Zatim, opća savjetodavna djelatnost. U tim prilikama nastojimo pomoći Europolu u obavljanju njegovih općih aktivnosti. Evo nekoliko primjera toga iz prošlog mjeseca. Dakle, to je radni aranžman Europola sa trećim zemljama u cilju razjašnjenja odredaba kojima se e, ravna razmjena podataka i također razmjena osobnih podataka u slučaju da Europol mora se pozvati na neka od izuzeća iz uredbe o Europolu iz članka 25. Zatim od ožujka 2019. godine pokušavamo procijeniti sve moguće scenarije koji su povezani s Brexitom, naročito tu tužnu mogućnost da dođe do Brexita bez sporazuma što bi dovelo do velikih problema za Europol, naročito glede pristupanje podataka. Mi nastojimo razraditi rješenja koja bi se mogla od prvog dana primijeniti na buduću suradnju sa dijelima e, za provedbu zakona o Ujedinjenoj kraljevini. Naravno, pravila te suradnje će izraditi Europol e, i njegov upravni odbor, ali mi ćemo pomoći u tome. Još e, jedan primjer takve suradnje i e, naše savjetodavne djelatnosti tiče se i rada financijsko-obavještajnih jedinica koje imaju zadatak uspostaviti vezu između sumnjivih e, financijskih transakcija i s time povezanih kaznenih dijela u cilju suzbijanja pranja novca. Takva razmjena organizira se kroz mrežu financijsko-obavještajnih jedinica kojom upravlja sam Europol. I morali smo razmotriti sadašnja rješenja i buduće prijedloge u vezi s time i u suradnji sa samim institucijama i sa nadzornim tijelima u zemlji, budući da smo ustanovili da postoje velike razlike u definiciji osumnjičenika. Jer se jedino podaci o osumnjičenicima mogu obrađivati na taj način. Mislim da će se gospodin Pellegrini na, na to osvrnuti u svojem izlaganju. Također, kad god Europol e, želi obrađivati bazu podataka ili kada dođe do posebne opasnosti, provale u bazu podataka, moramo procijeniti razinu rizika i tu obavljamo savjetodavne djelatnosti. Dakle, o tome se Europol savjetuje sa EDPS-om i prošle godine smo imali šest takvih savjetovanja. Posljednje mišljenje datira iz rujna ove godine, a tiče se načina pristupa Europola podacima iz PNR-a u skladu sa E, direktivom o imenima putnika. Također smo započeli i istraživanje o inicijativama koje se e, tiču drugih zahtjeva za nadzornim aktivnostima i 2019. godine smo e, imali četiri takve istrage. Zatim, e, pridržavanje zaštite, e, odnosno prigovor u vezi sa zaštitom podataka. Iznenađen sam e, malim brojem takvih prijava. Imali smo samo dvije do sada prihvatljive prijave koje se sada istražuju u našem uredu. I na kraju, inspekcije, i to je zadnji dio mojeg izlaganja, i to je naravno temelj naše aktivnosti kada se govori o nadzoru. Imamo dubinsku reviziju pravnih i tehničkih aspekata obrade podataka. Mm, do sada smo imali tri godišnje inspekcije i posljednja je provedena u lipnju i nakon toga su dokumenti obrađeni u uredu EDPS-a i usredotočili smo se na obradu podataka u terorizmu, financiranju terorizma, pranje, na pranje novca E, korištenje Europolovih izuzeća za prebacivanje podataka o osobama u treće zemlje i e, na nove prakse zemalja članica e, koje se tiču slanja veće količine podataka Europolu i trendova koji iz toga proizlaze, dakle sa većim količinama osobnih podataka koje su dostupne tijelima za provedbu zakona na nacionalnoj razini kada je riječ o kriminalnim istragama. Također smo i pregledali Europolove metode enkripcije i primjenu prethodnih preporuka i to smo učinili u sradnji sa stručnjacima s nacionalne razine koji su upoznani da u tome sudjeluju i izvješće inspekcije je poslano izvršnom direktoru, odnosno direktorici Europola i e, trebalo se proslijediti također i odboru za koordinaciju. Imamo i ciljene inspekcije što bi vas moglo zanimati Imamo ciljenu inspekciju programa praćenja terorističkih aktivnosti, takozvanog TFTP-a. To je u sporazumu sa SAD-om i tu smo inspekciju obavili u veljači ove godine, a svrha je bila provjeriti ulogu Europola u okviru sporazuma TFTP, a to je samo zapravo provjera zahtjeva koji se šalju takozvanom SWIFT-u. Europol nema pristup e, samoj komunikaciji i izdali smo osam preporuka o tome kako još poboljšati metodologiju provjere koja se koristi Europolu. Izvješće je na početku bilo povjerljivo. Zbog očekivanja sa strane SAD-a, ali ta je oznaka skinuta i izvješće se objaviti na našoj web stranici u sljedećih nekoliko dana sa preporukama uz izuzeće jedne preporuke za koju smo odlučili da bi trebala ostati povjerljivom zbog tehničke prirode. EDPS će izbliza pratiti provedbu ovih preporuka koje je donijela inspekcija. Evo, to su najvažnije stvari koje su se dogodile u posljednjih nekoliko mjeseci, a sada stojim na raspolaganju vama za vaša pitanja o detaljima naših aktivnosti, našeg rada. Hvala. Hvala, a sada riječ profesoru koji predsjedava odborom za suradnju i njemu dajem otprilike 12 minuta kako bi nam ostalo vremena za pitanja i odgovore. I e, ako želite nakon toga postaviti pitanja, učinite to pismenim putem. E, dragi su predsjedatelji, dragi zastupnici nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Ja predsjedavam Europolijom odborom za suradnju i u tom svojstvu mi je drago što vas mogu obavijestiti o našim e, najnovijim djelatnostima, što je zapravo e, izvješće koje se nadovezuje na ono što sam ga podnio u Bukureštu ranije ove godine. Kao što znate, nadzornik za zaštitu podataka u Europi e, je napravio nadzor nad svim tijelima i u tom smislu gledao je da li Europol ispravno e, u skladu s propisima koristi podatke. Tako što je zaista bitno, zato što je velika većina podataka koje prikuplja Europol, to su podaci koji dolaze iz država članica, a mi šaljemo i njima natrag podatke. U tom smislu Europol je ustanovio e, odbor za suradnju gdje su predstavnici nacionalnih tijela kao i Europola. Sve to sukladno je člancima 44. i 45. i e, zapravo time se određuje kako će teći protok podataka to je zaista nužno s obzirom na način obrade podataka u Europolu o kojem se dogovorio kolegi. S operativnog gledišta e, mi e, zapravo imamo mrežu nacionalnih stručnjaka i e, na operativnoj razini surađujemo što je nužno kako bismo imali točne podatke o funkcioniranju E, Europola među nacionalnim tijelima i e, na taj način omogućeno je vođenje inspekcija na nacionalnoj razini i održavanja e, mreže diljem Europe gdje osiguravamo dakle razmjenu podataka. Naše se tijelo sastaje svakih šest mjeseci. Posljednji puta sastali smo se 8. E, svibnja ove godine usvojili izvješće za 2017. i 2018. godinu, a isto tako izvješće o programu rada od 2018. do 2020. godine koje je bilo revidirano. tu su jednostavno sadržane sve naše protekle, sadašnje i buduće djelatnosti koje ću ja sada djelomično razraditi. Naše je dakle, tijelo izdalo mišljenja o dva međusobno povezane, dvije međusobno povezane teme. Europski sustav e, praćenja, to je projekt, zatim upozoravanje vezana za prelazak granica i geografsku lokaciju te podatke vezane za to, te e, pravnu utemeljenost. Mi smo poslali to e, mreži za razmjenu podataka i omogućili smo da jedinica za razmjenu podataka može dakle dobiti potporu Europola za razmjenu operativnih podataka. Zato što e, takva razmjena podataka samo po sebi nije sukladna mandatu Europola. Na taj način se može profesionalno obrađivati podatke i e, dakle omogućuje se s jedne strane učinkovitost, a s druge strane da se štite prava čiji se podaci obrađuju. Na taj način, dakle, bilo kakva buduća obrada podataka koju vodi Europol je sasvim sigurno sukladno potrebnim propisima. Za slučaj da se mandat treba proširiti, to bi se zakonski moralo definirati. Međutim, naš rad i naša suradnja nije ograničena na ovo. Imamo različite planove, recimo put, o europskom sustavu za informacije i putovanja, kao i o sustavu za ulazak i izlazak. Postoji također i različiti E, alati koje se zapravo krivo zovu interoperabilnost, koji su zapravo dio europskog informacijskog sustava EIS-a. U tom smislu međusobno pokazivanje tih podataka je nešto što zahtjeva odgovarajući nadzor kako bi se to radilo na e, razmjeran način i kako bi se dakle osigurala zaštitu temeljnih podataka. Europska uredba o zaštiti podataka ima dakle e, upravni odbor o podacima, e, on sada ima pravnu osobnost, slijedi europsku doktrinu o e, zaštiti podataka. To je zapravo novi okvir i temeljeći se na tome, europski su zakonodavci odlučili da naprave ad hoc radne skupine i baziraju se na različitim sustavima, carinskom, eurodaku, šengenskom, informacijskom sustavu. Dakle, sve te podataka stavljene su u konzistentne okvire. U okviru toga se počelo, dakle, sa novim okvirima vezano za europsku uredbu i e, tu se EDPB mora razraditi i e, mora se vidjeti na koji način će djelovati i po kojim pravilima. Zapravo bit će to novi koordinirani nadzor koji će EDPB e načiniti do kraja ove godine. I naš e, tijelo za suradnju, naš odbor za suradnju želi više ovdje raditi kako želi da se na bolji način nadziru europski informacijski sustavi. Ipak, e, bit će e, nužno priključiti na sve te sustave, ali to će se moći napraviti kada se razradi novi model. A to će inače biti jedno od naših prioriteta. Jedna od misija i zadataka našeg odbora za suradnju jeste da svatko može na učinkovitiji način ostvariti svoje prava. Mi želimo da se dobro pregledavaju, da se dobro obavisti javnost o tome. Primjerice imamo brošuru koja se zove e, Poznavati svoja prava. Bitno je dakle poznavati cjelokupna pravila za poznavanje vlastitih prava. I zato e, predlažemo da se napravi internetski portal koji će e, sadržavati sve potrebne informacije bez obzira o kojem se informacijskom sustavu radi. Europski Europolov odbor za suradnju zajedno sa EDPB-om želi sudjelovati u tom projektu i tim prije što imamo istog pružatelja usluga za naše projekte. Ono što nas e, također bavimo je razmjena podataka između Europola i trećih zemalja. Europol je dio sporazuma, operativnih sporazuma s osam trećih zemalja, Albanijom, Australijom, Bosnom, Kanadom, Kolumbijom, Gruzijom, Irskom, Lichtensteinom, Moldovom, Monakom, Crnogorom i Sjevernom Makedonijom. Članak 25. E, uredbe u Europolu kaže da Europska komisija mora revidirati sve sporazume zaključene s trećim zemljama do 2021. godine. Dakle, mora eh, revidirati sve prethodne sporazume te provjeriti njihovu sukladnost s uredbom o zaštiti podataka. Ključno je da se ta revizija napravi što je prije moguće i to iz više strukih razloga. Najprije razmjena osobnih podataka s tim zemljama ne smije prestati nakon što istekne rok koji sam malo prije spomenuo. Drugo, 20. prosinca 2018. E, godine komisija je usvojila osmu preporuku za odluke vijeća da odobri pregovore o međunarodnim sporazumima između Europske unije i osam trećih zemalja u regiji e, Sjevernog i Bliskog, Afrike i Bliskog istoka. Alžira, Tunisa, Egipta, e, Tunisa i Turske. To bi omogućilo dakle, razmjenu osobnih podataka između Europola i vlastitih trećih zemalja koje su nadležne za borbu protiv organiziranog kriminala i borbu protiv terorizma. 2018. godine vijeće je usvojilo odluku da se otvore pregovori sa svakom od tih osam država. E, Europolovo odbor za suradnju smatra da bi se trebala izraditi zapravo jedan opći okvir za takvu suradnju sukladno dakle e, uredbi i taj e, bi okvir trebao definirati mehanizme za praćenje svakog od tih sporazuma uključujući i povremeno reviziju te inspekcije na licu mjesta. Te bi također trebalo provjeriti da se poštuju sva pravila o zaštiti podataka kao i prava koja Europol ima u okviru toga. U pismu od 19. kolovoza 2019. godine Europol odbor za suradnju obvezuje se da sudjeluje u tim važnim aktivnostima. Zaključno, kao i u prethodnom izvješću koje sam podnosio, e, Europolov odbor za suradnju želi raditi na otvoren način s puno povjerenja te želi da se naš okvir za zaštitu podataka dobro provede. I e, mi e, vas želimo uvjeriti da e, ćemo vam dati sve potrebne informacije i svu potrebnu pomoć prilikom naš, izrade naših i vaših zadataka. I baš kao i moj prethodnik, otvoren sam za sva pitanja. Hvala lijepa, sada otvaram razmjenu mišljenja. Maksimalno svaki govornik ima dvije minute. A na kraju će gospodin Vjerovski i gospodin Pellerini moći e, uzeti riječ za završne komentara. Gospodin Predi Europskog parlamenta ima riječ, izvolite. Evo imam nekoliko pitanja za osobu iz se bavi zaštitom podataka i nadzorom. Europski okvir za zaštitu podataka je zapravo onaj koji nas najviše nadzire, nadzire sve naše komunikacije i e, kretanja. E, Europol se zalagao za ograničeno zadržavanje podataka Dakle, e, neke stručnjake, profesionalce bi se iz toga isključilo, ali ostatak populacije bi tome bio podvrgnut. Mm, napravili ste jednu radionicu na tu temu i zanima me jeste li se vi bavili tim pitanjima, a drugo, da li ako se neke e, stručne kategorije isključe, e, da to zapravo ne udovoljava odluci suda Europske unije e, kad se e, kaže da samo se mogu zadržati podaci osoba koje su e, uključena u teška kaznena djela. A što se tiče europske zaštite podataka, vidjelo se da zapravo Sjedinjene američke države zauvijek zadrže podatke koje dobiju E, budući da nas ne obavještavaju o tome da su e, završili neke istrage. Što predlažete da se napravi po tom pitanju i zašto je komisija zaključila da je sve napravljeno sukladno sporazumu? To mi nije jasno. Sada gospođa e, Mitak iz Njemačke ima riječ. Izvolite. Hvala što ste mi dopustili postavim pitanje. Sada smo čuli da će se revidirati svi sporazumi e, sa svim trećim zemljama do 2021. 2021. E, godine. Ono što mene zanima e, je kako ćemo se odnositi prema podacima Ujedinjene kraljevine 1.11. jer za sada se čini e, da će Brexit se dogoditi bez sporazuma i tada će Ujedinjena kraljevina biti treća zemlja i ne možemo čekati e, zaključivanje sporazuma sa trećom zemljom te vrste. Što ćemo dakle učiniti ako ne dođe do sporazumnog izlaska Ujedinjene kraljevine 31.10. Gospođa Kinić iz Europskog parlamenta ima riječ. Hvala lijepa. Dopustite mi da samo nešto kažem što je osobno. E, želim zahvaliti predsjedniku koji je ovdje spomenuo Đanija Butarelija. On mi je dugogodišnji prijatelj, znali smo ga više od više od 30 godina i on je zaista jako puno pridonio e, radu EPS-a. Zahvaljujem i e, našim gostima koji su nam predstavili e, svoj rad. I htjela bih postaviti pitanje vezano za mrežu razmjene podataka. Dakle, to je decentralizirana mreža koju se bavi Europol i preko Europola su e, povezane jedinice za istraživanje financijskih kaznenih dijela. I dakle, oni e, Rečeno je da je to jedno od najznačajnijih tehničkih instrumenata za razmjenu informacija e, zaista u paraleli sa sustavom cijena. Među različitim preporukama koje su već dani Europolu. Ono što me zanima, što se još može napraviti da bi se poboljšala razmjena sustava financijskih informacija, naročito u svijetlu direktive iz 2018. godine o razmjeni informacija između eh, pojedinih tijela i eh, eh, policija jer financijska kaznena djela su sve češće prisutna u e, prekograničnim kaznenim djelima. Hvala. Sada gospođa Dali iz Europskog parlamenta. E, hvala. Evo, nova sam u ovom odboru i zapravo pokušavam shvatiti kakva je razlika između Europola i e, Europskog tijela za nadzor podataka. Iako imamo europski sustav, a nadzornih je prošle godine proučavao to sve skupa, zapravo se pitam kako to radi. E, Frontex vodi e, istragu, s nekim razgovara i onda pretpostavljam da dolazi od nadzornog tijela do provjeravanja, na primjer, baze podataka otisaka prstiju. Kako sve to izgleda. I e, što je recimo ako netko e, na primjer ima političku aktivnost zbog koje je otišao iz zemlje, vjerojatno ga policija te zemlje e, neće dati dobru povratnu informaciju o njemu. Dakle, da li nadzornike za zaštite podataka ima nekih problema u tom smislu i možete li nam također reći e, što je i u kontekstu drugih istraga koje on traži. Da li se e, tražio e, takva jedna potvrda, da li ste dobili zapravo informacije koje su tražili i je li, jesu li pravila kršena uopće ili nisu. I isto tako me zanima hoće li se objaviti sve što što ste saznali ili samo neke od njih. I isto tako, kakve ste tužbe zaprimili i koliki dio njih se smatralo da se ne može prihvatiti. Hvala, sada gospodine Vjerovski, izvolite. Nastojat ću odgovoriti na sva ova pitanja koja su postavljena, počevši od e, problema zadržavanja podataka. Znam da je gospodin Brajer to isto pitanje postavio i tijekom sastanka odbora LIBE i e, moram reći da imam malo drugačije stajalište o e, zapravo obveznom zadržavanju podataka i e, svim ostalim aspektima. Jedino što mogu reći iz perspektive e, Europskog nadzornika za zaštitu podataka, ne mogu naravno govoriti o perspektivi Europola, je da smo sigurni e, da je zadržavanje podataka proces, da je to nešto što postoji i sad je pitanje samo u kojoj će to mjeri biti obvezno. I ono što je najvažnije, je e, pravo na pristup tim podacima. Tko ima pristup tim podacima, koje institucije, koje e, osobe, koje e, u koju svrhu se koriste, odnosno iz kojih razloga netko ima pristup tim podacima i do koje mjere je moguće aktivno pretraživati takve podatke kako bi se pronašle informacije o kriminalnim aktivnostima ili, je, ili se radi samo o pretraživanju informacija za u svrhu pronalaženja dokaza. E, isto tako, e, istovremeno, naravno, imamo o toj temi upravo raspravu i u Europskom sudu. Imali smo e, kombinirana dva predmeta koji su se odnosili na organizacije koje su e, dovodile u pitanje taj proces unutar e, Europske unije i cijelu europsku praksu što se tiče zadržavanja podataka i čekamo sad zapravo presudu Europskog suda upravo u tom predmetu. Isto tako e, za sada ne postoji postupak skupnog zadržavanja podataka, ali E, imamo različite prakse u državama članicama o tome koje podatke je obvezno zadržati, a e, to naravno onda rezultira različitim vrstama podataka koje se prosljeđuju Europolu. Znači, e, tu postoje neke razlike u telekomunikacijskim podacima, internetskim podacima koji se dostavljaju Europolu i to jest dio naših aktivnosti inspekcija u institucijama. Što se tuče, tiče Swifta i TFTP-a, svjesni smo vrlo ograničenog uh, utjecaja koje Europol ima na svakodnevne aktivnosti E, institucija koje su u nadležnosti TFTP-a i to bi sigurno trebao biti i mm, predmet revizije ovog procesa e, do kojeg će i doći sad nakon usvajanja zapravo e, zakonodavstva vezano za direktivu o zaštiti podataka i što se tiče izvješća, ono će biti objavljeno u cijelosti i bit će samo jedan tehnički dio koji će se zapravo, e, koji će biti podložen e, redakturi i uređivanju, ali zapravo će biti vidljiv cijeli dokument izvješća za koje ste pitali. E, odlučili smo naime da taj dokument treba biti e, u potpunosti otvoren. Što se tiče Brexita, Brexit će naravno stvoriti probleme koji će se djelomično e, riješiti sporazumom ako, ima, ako ćemo imati sporazum i postići sporazum. A što se tiče e, takozvanog tvrdog Brexita, morat ćemo se s time pozabaviti onda kad do toga dođe zapravo tu će u jednom danu se puno toga promijeniti što se tiče naše suradnje s Ujedinjenom kraljevinom. E, radimo trenutačno na dvije solucije istovremeno. Prva je da e, jednostavno kažemo e, odlučimo koji podaci mogu ostati u bazi podataka Europola i koji se i dalje mogu dostavljati Europolu um, od 1.11. Eh, pa nadalje. To je dokument koji je u pripremi, ali isto tako eh, smo sigurni eh, da će se Europol složiti oko toga. I se općenito smo zabrinuti zapravo za suradnju Europola i Agencija za provođenje zakona Mm, jer pitanje je hoće li ta suradnja moći biti operativna jer e, nećemo imati službeni sporazum prvoga dana e, nakon Brexita i nećemo znati kakva će biti budućnost, budućnost te operativne suradnje. Ali e, sada se radi na mogućim rješenjima. Istovremeno razmatramo mogućnosti različitih modela suradnje e, kada se radi o razmjeni podataka sa trećim zemljama. E, to je naravno i povezano sa raspravom o ovih osam e, zemalja s kojima zapravo pregovaramo o razmjeni podataka ali za sada nemamo previše informacija zapravo o promjenama u toj suradnji. E, postoje neformalni razgovori između predstavnika komisije i predstavnika tih trećih zemalja. Što se tiče FIU-a, i mreže FIU, Mislim da će tu gospodin Pelegrini malo više nešto reći. Ja bih samo nadodao da je naš glavni problem E, zapravo e, u tome da operacije koje su sadržane u FIU netu sadrže informacije o e, nekim o većem broju osoba negoli Europol može procesuirati E, vidimo da e, bi zapravo ta mreža mogla biti dobar izvor suradnje, ali e, tu naravno treba razmotriti još različita pravna pitanja u odnosu naravno na nadležna tijela i na nacionalnoj razini. Evo, e, ovdje e, ćemo zapravo vidjeti kako ćemo lijepo moći surađivati naše dvije e, institucije. Samo da se nadovežem na FIU. Kao što ste već rekli, to je zapravo centralizirana mreža kojom upravljaju države članice i zapravo je utemeljeno na temelju bilateralnih sporazuma zemalja koje su odlučile razmjenjivati informacije. I ta tehnička infrastruktura je naravno u skladu s tim modelom i također se odnosi na razmjenu između e, jednakih razina. I sada, s obzirom na na to da je ta e, mreža bila toliko uspješna, tehnička infrastruktura jednostavno više ne može, ne može držati korak e, sa tom količinom informacija koja se razmjenjuje preko ove mreže. I stoga motivacija za intervenciju Europola koji bi mogao biti zapravo e, tehnički e, e, pružatelj usluga i koji bi se tu mogao u principu poslužiti sustavom sjene, a da zapravo ne mora mijenjati kompletnu tehničku infrastrukturu ove mreže. I Naravno, postoje pitanja koje eh, koja eh, su eh, bilateralne prirode i naravno da se upozorenja u sustavu temelje upravo na tome i po samoj toj prirodi ta upozorenja nisu uvijek u vezi sa osumnjičenim osobama. I kad e, pogledamo mandat Europola, Europol može procesuirati samo podatke o sumnječenim osobama. A kada E, raspravljamo, kada se raspravljalo o tome e, u krugu država članica, onda smo isto tako saznali da mnoge države članice zapravo ni nemaju zakonsku definiciju toga što je to osumnjičena osoba, stoga se postavlja pitanje zapravo pravne osnove. I e, moj odgovor bi bio dvojak. Mm, rekao bih ovako, ne možemo imati tehničko rješenje za pravni problem E, ono e, što moramo odlučiti je koju pravnu osnovu želimo za e, mrežu FIU jer čini se ako želimo da to postane mreža koja se više ne temelji na bilateralnim odnosama između država da moramo mijenjati prvo pravnu osnovu i za sada ne postoji adekvatan nadzor takvog sustava i stoga se mora prvo uskladiti sa zakonima. Ono što bih ja dakle zagovarao je ili da promijenimo tehničku infrastrukturu na način da ona odgovara sadašnjem pravnom temelju e, ove mreže ili da se vratimo na početak i razmislimo o pravnoj arhitekturi ovog sustava a to bi za neke države članice trebalo e, značiti da moraju ponovno razmotriti i svoj status u smislu mreže FIU-a. E, i da moraju naravno razmisliti i o definiciji osumnjičene osobe. Znači to su pitanja koja treba, na koja treba odgovoriti kako bismo uopće mogle, e, mogli dalje odlučiti e, kako nastaviti. Naravno da hitno tehničke, tehničke probleme treba riješiti, ali skupa s tim se trebamo pozabaviti i pravnim aspektom tog pitanja. Možda mogu kratko odgovoriti na pitanje o žarišnim točkama. E, daćemo malo strukturirani odgovor u pisanom obliku, ali ono što mogu reći sada je da i Europol i Frontex rade sa nacionalnim e, policijskim upravama i Europol E, radi i e, sa nacionalnim nadležnim tijelima na temelju njihovog e, zahtjeva i oni imaju i izravan pristup IES-u i kada se znači izvršavaju provjere onda se znači provjerava i IES i e baze podataka eh, Europola. Ali ako sam dobro shvatio, vi ste se zapravo osvrnuli na pitanje odnosa sa trećim zemljama, to ću vam onda pismeno odgovoriti. A eh, još što se tiče pritužbi, eh, pritužbe koje dolaze u EDPS e se uglavnom odnose na nedostatak podataka koji se pohranjuju bazama podataka Europola. Znači, E, e, ali kao što sam rekao od svih onih pritužbi koje smo dobili polovica je zapravo nedopustiva zato što nije upućena e, pravim primateljima. Poštovani profesore Pelegrini poštovani gospodine Vrijevski, Zahvaljujem vam na vašim izlaganjima. Zahvaljujem i vama kolege na dobrim pitanjima i na dobroj plodonosnoj raspravi. Ako smijem, e, Imali smo sada rasprave koje su trajale četiri i po sata u komadu. Nadam se da su te rasprave za sve nas bile plodonosne. Zahvaljujem na vašoj suradnji, na prisustvu, na vašim doprinosima i na pozornosti. I samo vas mogu podsjetiti da ste srdačno pozvani na prijem Europskog parlamenta E, samo nekoliko minuta pješice odavde, a za one koji ne znaju točno e, e, gdje se nalaze koje europske institucije, ja vam samo mogu reći da ćemo imati osoblje koje će vas voditi do Europske kuće povijesti gdje ćemo dakle imati taj prijem i to će biti i prilika da nastavimo sve ove razgovore koje smo vodili tijekom cijeloga dana i to na malo neformalniji način. Isto tako ćemo imati e, i glavnog govornika, gospodina Juliana Kinga, povjerenika za sigurnosna pitanja koji će nam se obratiti sa kratkim govorom na tom prijemu. Isto tako najavljujem da ćemo nastaviti e, sutra ujutro u 9 sati u ovoj dvorani i stoga vas molim da zadržite e, svoje beđeve svoje pristupne kartice koje će vam omogućiti da uđete i u ovu zgradu, e, zgradu parlamenta, a i u Europsku kuću povijesti u kojoj je večerašnji prijem. Zahvaljujem svima i vidimo se uskoro.